o lovu skuše u Sjevernoatlantskom moru i o očuvanju e, brancina. Dajem riječ autoru is Mr. Gallagher is not here apparently. Gospodin Ga Gallagher nije ovdje. Ne čudi me. Jer gospodin Kadek ovdje. Mr. Kadek? No. This is just like a real plenary. Nema nikoga kao ni obično na plenarnim sjednicama. Um, Mr. Mato. Gospodin Mato. Mr. Mato? Sí, señor presidente, aquí estoy. Yo no soy muy partidario de leer. Nisam baš zagovornik čitanja tekstova na plenarnoj, ali s obzirom na okolnosti, zašto ne? Gospodine predsjedavajući, Budući da je ovo zajednička rasprava, htio bih se usredotočiti na ribarstvo. Kao prvo žao mi je što ovdje nije nitko iz e, komisije zadužen za ribarstvo. No, mogu pohvaliti sporazum koji je postignut prošle godine između obalnih država na sjeverno, u Sjevernom Atlantiku Dakle, ovo je vrlo e, dobra prilika. Naime, e, problemi koji se tiču ribolova e, izlova brancina nije niš, nisu ništa novo, bilo je mnogo inicijativa. Europski parlament ima mnogo strpljenja kada je riječ o ovoj temi, no kao što sam jučer već rekao, imamo nekoliko pitanja. S obzirom da se sada primiče kraj trećeg tromjesečja treba reći da još uvijek nismo postigli dogovor vezano s TEC. Što se tiče lova skuše, to je vrlo ozbiljan problem. Također me zanima zašto e, smo unilateralno dali ribarske kvote Islandu i Farijskim otocima, a to ide na štetu nekih drugih kao što je Norveška. Mi već imamo sporazum sa Norveškom. Također me zanima zašto je komisija na taj način postupila sam postupila prema nekim zemljama koje nisu ispunile svoje obveze. Neke su zemlje sankcionirane, a drugima je to dopušteno. Dakle, očito je riječ o dvostrukim mjerilima. Zašto? To je moje pitanje. Uh, Hvala gospodine Mato sada gospođa Rodost. Who just arrived, I think. Ona je upravo stigla, ako se ne varam. Ne, vi, to niste vi. Yes, you are. <laughs> Aha, ipak jeste to vi. Okay, sorry, a case of mistaken identity. Oprostite, očito smo pogriješili identitet. So, I give the floor to Mrs. Bilbao Gospođa Bilbao ima riječ. Gospodin Bilbao. Hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja bih također pohvalio komisiju na tome što je postignut dogovor sa obalnim, priobalnim državama, no e, smatram da je potrebna veća transparentnost i znanstveni pristup da se zaključe sporazumi e, o dogovori sa Islandom. Ne možemo prihvatiti da kvota kojima Island raste, oni povećavaju unilateralno. Od 2006. godine se 23 puta povećao izlov, naime Evropska flota nema dovoljno visoku kvotu i to bi trebalo povećati kako bi se mogle nastaviti aktivnosti, e, odnosno ribolov na način koji bi bio profitabilan i održiv. E, dakle, moje pitanje komisije je što ćete učiniti u vezi s Islandom, hoće li biti sankcija? Također imam pitanje za španjolsku vladu vezano uz kvotu kojom oni raspolažu od 4000 tona. Hoće li i baskijska flota dobiti dio te kvote jer im to treba? Hvala. Gospodin Kun, gospođa Kun. Herr Präsident, wenn wir auf das Jahr 2009 Gospodine predsjedavajući, ako se prisjetimo situacije 2009. godine, e, prevoditelji napominju da se čuje jeka u mikrofonu. Island je još 2009. godine htio ući u Europsku uniju, tada su bili na rubu stečaja i u to vrijeme smo se bavili ovim pitanjima. Međutim, čak smo dali i ustupke vezano uz e, zonu isključivog e, ribolova. Međutim, Island je e, prekršio odredbe tog sporazuma velik broj, velika količina skuše je već e, izlovljena. Dakle, očito je da oni e, nastupaju separatistički i moramo se vrlo strogo postaviti prema njima ako ne želimo još veće gubitke. E, činjenica da je postignut dogovor sa Norveškom i farskim otocima je vrlo pozitivna stvar. Međutim, moramo paziti na opću stabilnost. Bitno je da imamo sporazum s Norveškom. Norveška također mora jasno znati kolika je razina stoka skuše i koja je njihova kvota na Baltičkom moru, jer tamo dijelimo e, znači, kvote, tu su i haringe i još neke ribe. Dakle, tu se mora primijeniti MSU, a što znači certifikacija prema EU. Znači, e, ribe se moraju stavljati na tržište na bolji način, tako da naši ribari također mogu imati neku budućnost. Dakle, e, ove rezultate moramo shvatiti kao nešto pozitivno. Hvala, gospođa Kun. A sada gospodin Milan. Hvala vam gospodine predsjedniče, poštovani kolege, uvaženi zastupnici. Prije svega upućujem zahvalu autorima. Nadam se da ćemo pokrenuti novo razdoblje pregovora o ovoj temi, zato što je potrebno na ovo obratiti posebnu pažnju. U zadnje vrijeme je se za ovu temu interesirao ponajviše parlament, dakle izvan procesa suodlučivanja. Uredbe uredba koje su na snazi se ne primjenjuju zbog užeg područja primjene i po meni to je loše. Zato moramo ubrzati reviziju ovih propisa te se nadam da će nova uredba o kontroli biti pozitivna i da će omogućiti parlamentu i zemljama članicama regionalizaciju politika kada je riječ o ovim temama. Htio bih reći da je komisija nešto preoptimistična kada je riječ o ovim sporazumima. Iznevjerili smo politički sporazum u ime tehničkih specifikacija koje su dramatično promijenili za nas neke elemente i propisa kojih se nismo trebali odreći. Zbog tu je moja klub djelovao na sličan način, odnosno nije se ponio na kako je bilo dogovoreno. Hvala vam gospodine Milana, riječ ima zastupnik Dušek.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 Hvala vam gospodine predsjedniče. Kada govorimo o zajedničkoj ribarskoj politici, govorimo o bazi naše, naše zajedničke politike. Od ključne važnosti je da imamo na raspolaganju, na raspolaganju zakonodavne instrumente kojima ćemo, koji ćemo moći koordinirati svoje politike, jer inače će pregovori, rasprave i donošenje ovih politika neće imati smisla. Jedno ravnoteženo ribarstvo sa posebnim naglaskom na okolište, te određene ribolovne tehnike će nam omogućiti da e, riblji fondovi i ribarstvo budu i u budućnosti održivi. Vidimo da dolazi do velikih e, migracija e, riba, te zato moramo obratiti posebnu pažnju na zaštićena morska područja te ih revidirati s tim u skladu. Osim toga, ključna je važnosti da se tvrtke koje se bave ribolovom da budu primorane koristiti određene ribolovne alate koji su najbolji. Kako ne bi e, lovili ogromne količine mlađi, odnosno one ribolovne vrste koje nisu cilj njihovog ribolova. Zalažem se za dugoročnu održivu e, ribolovnu politiku te mm, podržavam ove propise. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Dušek. Riječ ima kolega Danelis. Što se tiče organizacije i upravljanja, obalnim područjima. To je od ključne važnosti kada govorimo o zelenom rastu, odnosno o plavom rastu, o plavom sektoru, koji bi trebao doprinijeti i trebao bi omogućiti više od 1,5 milijuna novih radnih mjesta. Biotehnologija, turizam e, također su sastavni dio tih e, različitih sektora. To će omogućiti i financiranja, posebno u prekograničnim priobalnim područjima. Ukoliko ne uspostavimo zajednički sustav upravljanja priobalnim područjima, e, plavi rast neće biti održiv. Anarhični rast različitih e, djelatnosti koje se odvijaju uz more i obalu predstavljaju rizik za morsko okruženje koje je inače već izloženo pritisku zbog ljudske aktivnosti. Upravo zato bismo htjeli da se u ovoj direktivi jasno naznače uvjeti za korištenje ekosustava i da se donesu mjere E, za zaštitu obalnih područja. Mi također inzistiramo na potrebi za suradnjom u e, u tim područjima. Također moramo imati e, zajedničku viziju za zaštitu resursa i okoliša. Mi imamo prijedlog kojim bismo trebali zajamčiti javno korištenje i e, posebno kada je riječ o aktivnostima, rekreacijskim aktivnostima. Hvala vam, zastupnice Danelić. Želim vas podsjetiti da kasnimo i molim vas da se držite dodijeljenog vam vremena. Riječ ima gospodin Salavrakos na jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, Integrirana politika zaštite mora i programiranje aktivnosti, pomorskih aktivnosti moraju biti instrumenti koji će pogodovati rastu zapošljavanju, i ispunjavanju ciljeva i strategije 2000, Evropa 2020. U ovim teškim kriznim vremenima Evropska unija mora staviti naglasak na e, razvoj e, aktivnosti u, u obalnim područjima gdje se može ostvariti 500 tisuća milijardi eura milijuna eura. E, bitno je koordinirati aktivnosti na političkoj razini kako bismo optimizirali rezultate na dobrobit evropskih građana. Čestitam gospođi Meisner na izvješću. Smatram da je ovdje riječ o vrlo važnoj inicijativi koja će omogućiti provedbu Europskog plana upravljanja morskim područjem. Evropska unija mora razvijati svoje aktivnosti u području kontrole i sigurnosti, e, isključivih e, zona gospodarskog upravljanja i e, kad, isto tako korištenja pomorskih resursa Evropske unije. Hvala vam kolega. Riječ ima zastupnik Banki. <laughs> Hvala vam. Riječ je o aktivnostima koje utječu na ekosustav u moru. Vidimo da se brojni stokovi ribe pretjerano izlovljavaju. Govorimo o smanjenju od 47% u Atlantiku. Kada je riječ o Mađarskoj nešto želim pridodati, treba smanjiti poreze. To bi zasigurno pomoglo ribolovnoj industriji. Trebamo ju tako organizirati da ona bude dugoročno održiva i to također u ekološkom smislu. Zahvaljujući reformi zajedničke ribolovne politike osigurat ćemo se da se riblji stokovi podignu na održivu razinu, a dugoročno ćemo se osigurati da evropski građani imaju sigurnu opskrbu ribom. Hvala vam i hvala vam što ste se držali dodjeljenog vremena. Slijedi zastupnik Karona. Yes. E, Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, ja ću vam, ja neću čitati ono što sam pripremio. Ne želim da se parlament ne drži onoga što je donedavno učinio. Prije pola sata smo rekli da je potrebno imati održivu ribolovnu politiku i da treba pomoći moru da više proizvodi. Danas želimo to iznevjeriti. To je prava izdaja, ne promjena mišljenja kojim se stvara stajalište parlamenta. Nitko, se nije zanimao kada se na sredozemlju zabranilo kočarenje do 1000 metara dubine. Tada se govorilo općenitim e, načinima ponašanja. Ne može se djelovati u jednom dijelu mora, a drugi dio zanemariti. Osim toga, ono što je važno je da vijeće u ovome uopće ne sudjeluje. Tri predsjedništva, Irsko, Ciprsko i Litavsko, nisu stavile na dnevni red ovu točku i to je nečuveno. Mislim da nije riječ samo inerciji ovih predsjedništava, već e, pravom lobiranju, čiji je interes ostaviti stvari ovako kako su sada i to što se tiče područja Sjevernog Atlantika. Hvala vam, gospodine Karona. Ovime završavamo listu govornika. Sada dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Imamo vrlo puno zahtjeva, ne možemo ih sve prihvatiti, zato ću uzeti e, samo tri i unaprijed se ispričavam onima koji neće doći do riječi. Gospođa Pjetikajnen, kolega e, Bonanin kolegica Flašikova. Počinjemo sa kolegicom Pjetikajnen, izvolite. Arvoisa puhemies, merenpohjalla elävät lajit ovat erityisen herkkiä yli... Hvala. Vrste koje žive u moru su predmet prekomjernog ulova, one sporo sazrijevaju, a kada postanu zrele onda se ne povećavaju velikom brzinom, posebno vrste kao što su manje vrste morskih pasa, one su posebno u opasnosti i zato osim kočarenja postoji još i popis ugroženih vrsta. E, ugrožene su i neke druge vrste. Znanstveni dokazi e, također potkrepljuju tu tvrdnju. Međutim, mnogi u parlamentu smatraju da bi to moglo utjecati na nastavak ribarenja i način na koji ribari obavljaju svoju djelatnost. Moramo uspostaviti ravnotežu između e, ta dva aspekta. E, dakle, pitanje hoće li to negativno utjecati na samu djelatnost ribarstva, to tek treba vidjeti. E, međutim, trebali bismo razmotriti različite alternativne scenarije. Primjerice, Norveška koristi drugačiju metodu koja je mnogo bolja za ribarski stok. Sljedeća govornica na jednu minutu. Hvala vam predsjedavajući. Negativni ispričavamo se. Biste li mogli ustati, molim vas? Hvala vam, kaže predsjedavajući. Počet ću iz početka. Negativni učinci kočarenja na osjetljiva ribolovna područja kao što su velike dubine su neprocjenjivi. Nepovratno se uništavaju ekosustavi koji služe za reprodukciju raznih e, vrsta koje obuhvaćaju riblje resurse. Riječ je o strateškim elementima e, važnima za morske resurse. One se smanjuju iz dana u dan i potrebno je na to obratiti posebnu pažnju. Naša je zadaća dokinuti loše ribolovne prakse, trebamo imati na umu da su morski ekosustavi međusobno povezani. Negativni učinci koje, je trpi jedan sustav se preljevaju na onaj susjedni. Kočarenje pak jako utječe na život lokalnih ribolovaca. Treba se promovirati bioraznolikost eh, naših eh, ribolovnih sustava, trebaju se dokinuti loše ribolovne prakse, odnosno treba se pokrenuti socijalne, antropološke i gospodarske politike koje će omogućiti gospodarski rast kako na obali, tako i unutar kontinenta. Trebamo se zalagati za održivi ribolov koji će donijeti dodatnu vrijednost u obalnim područjima, da nećemo pritom negativno utjecati na našu bioraznolikost. Ispričavam se što sam govorila više od dodijeljenog vremena. Thank you very much. Your apologies are uh, accepted. <laughs> Hvala vam, prihvaćamo vašu ispriku. Hvala, sada gospođa Flašikova Benova na jednu minutu navrhu je riješiti zasadne probleme. Cilj ovog prijedloga je riješiti glavni problem u ovoj vrsti ribarstva, odnosno ribolova, e, a to je problematični aspekt smrtnosti nekih riba i općenito ribljeg fonda Dakle, riječ je o ribljim vrstama koje imaju posebna obilježja, ona su posebno ugrožene. Zatim metoda kočarenja e, je vrsta ribolova koja je raširena i nismo uspjeli izvršiti ocjenu utjecaja na ekosustav. Do 2003. godine taj ribolov nije bio zakonski uređen u većini država članica, prema tome trebaju nam jasni uvjeti i moramo imati specifičan pristup tom e, pitanju kako bismo spriječili negativan utjecaj na ekosustav. Hvala. Hvala gospođo Flašikova-Benova. Zaključili smo raspravu, imat ćemo glasovanje nakon sljedeće rasprave. Sada prelazimo na sljedeću raspravu, a to je izvješće e, Rubijal o općim smjernicama za proračun za 2015. godinu i odmah dajem riječ izvjestiteljici na četiri minute. Hvala gospodine predsjedniče.